prihvatili naš poziv da govorite o sporazumu postignutom na klimatskoj konferenciji u Parizu. I zaista vas želim ovdje srdačno izraziti dobrodošlicu. Dame i gospodo, 12. prosinca prošle godine je u Parizu učinjen i postignut jedan zaista povijesni korak. Prvi puta su se sve zemlje na našoj planetu obvezale da se obvezujuće dakle bore protiv klimatskih promjena. 191 zemlja se objedinila oko jasnih i obvezujućih ciljeva glede zaštite klime. Međutim, uspjeh kao što znamo ima različite roditelje, pa stoga bih želio ovom prilikom u ime Europskog parlamenta zahvaliti svima onima koji su godinama, godinama radili kako bi ta Pariška konferencija i postigla uspjeh. Želim zahvaliti gospodinu povjerniku Konjetu, zatim Luksemburškom predsjedništvu, čitavom pregovaračkom tinu Europske unije, ali sasvim sigurno vi kao predsjednik eh, konferencije o klimi u Parizu, gospodine Fabius, isto tako nosite jedan lavovski dio zasluga za njen uspjeh. Vi ste sa jednim ogromnim diplomatskim umjećem uspjeli sve one različite stajališta najsuprotstavljenijih stranki na e, toj konferenciji usuglasiti. I pokazali ste da Evropska unija i čitava Europa može, a mi vjerujemo i mora, zauzeti jednu vodeću ulogu u borbi za očuvanjem klime. A sada mislim da sad je na zemljama da ispune sva ona obećanja koja su dali. Mislim da je pogotovo u našem visokom domu potpuno neprijeporno da ćemo se moramo pridržavati svega što smo obećali u Parizu. Uspjeh u Parizu pokazuje da ako budemo složni možemo puno toga postići. Stoga je za nas velika čast gospodine ministre da ste danas s nama. Dragi Laurent Fabius, još jedan puta od srca vam želimo dobrodošlicu i dajemo vam riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine povjereniče Kanjete, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, dragi prijatelji. Na samome početku želim zahvaliti predsjedniku Šulcu koji me je pozvao da ovdje kao osoba koja je predsjedala konferencijom o klimi u Parizu predstavim zaključke koji su usvojeni 12. prosinca prošle godine u Parizu. Također ovom prilikom govorit ću o budućim koracima jer će vas to isto vjerojatno zanimati. Godina 2015. godina bila je teška za cijeli svijet, a posebice za Europu. Konferencija o klimi u Parizu je zapravo bila tračak nade. Ona je omogućila da se na istom mjestu okupe predstavnici e, europskih naroda i omogućila je da se pokaže da diplomacija i multilateralizam mogu u određenim uvjetima donijeti važne rezultate. Prošli listopada imao sam već priliku pred vašim odborom za e, vanjske poslove kao i pred vašim odborom za pitanja zaštite okoliša predstaviti ciljeve konferencije o klimi u Parizu. Međutim, tada nismo znali kakve će ona rezultate polučiti. Sporazum iz Pariza ima 29 članaka i 140 točaka u popratnoj odluci i drago mi je što mogu reći da smo ispunili željene kriterije. Uspjeli smo postići univerzalni sporazum koji se temelji na nacionalnim e, doprinosima od 147 točaka. On uključuje smanjenje globalnog zatopljenja na dva stupnja i također se obvezujemo da postignemo smanjenje od 1,5 stupnja Celzija, a isto tako da u drugome dijelu ovoga stoljeća postignemo um, ugljičnu neutralnost. To je vrlo važno. Također, 2023. godine trebali bismo se naći kako bismo vidjeli e, kako napreduje ostvarenje naših ciljeva, ali trebali bismo 2018. godine također održati jedan srednjoročni sastanak kako bismo vidjeli u kojem smjeru se krećemo. Također, definiran je okvir za transparentnost koji sadrži određenu fleksibilnost uzimajući u obzir specifičnosti svake države. Sporazum je pravno obvezujući što znači da nameće političke obveze velikom broju država. I sporazum je prihvaćen kao pošten, pojmovi diferencijacije među državama članicama uzeti su u obzir u rasponu različitih tema, a isto tako uzelo se u obzir da se e, treba više od 100 milijardi e, dolara godišnje dati državama u razvoju i da do 2025. godine taj iznos još bude povećan. Tu naravno govorim o nekakvim e, sredstvima koje će se koristiti za ostvarenje određenih gospodarskih ciljeva. Malo je bilo ljudi prije Kopa 21 koji su vjerovali u uspjeh e, i mnogo toga što smo postigli zaista zahvaljujemo europskim stremljenjima. Kao što ste sami gospodine Šulc rekli, prvenstveno se radi o ambiciji u kojoj je prednjačila Europa. Gospodin Parnjon koji je ovdje s nama e, također se itekako zalagao i E, vi ste u listopadu 2015. godine prije same konferencije uz njegov poticaj donijeli e, dokument koji je zapravo nosio naslov prema novom sporazumu o klimi u Parizu 2015. godine. Također želim zahvaliti Luksemburškom predsjedništvu, posebice Karol Dižbur, e, čiju smo pomoć uživali zaista u velikoj mjeri, međutim želim zahvaliti i svima vama, svakom pojedinom predstavniku svake od država članica koje su dale svoj doprinos da ovaj sporazum uspije. Prvi puta je uzet u obzir i čitav niz nevladinih čimbenika. Više od 5000 predstavnika lokalne samouprave, nevladinih udruga, poduzeća e, iz više od 180 zemalja sudjelovalo je i pratilo je e, ovu konferenciju. Tako da smo imali jedan državni aspekt, ali isto tako i nedržavni, nevladin aspekt. Sveukupno, mislim da je uistinu pokrenuta dinamika koja će omogućiti da idemo u smjeru niskougljičnog gospodarstva. Radi se o procesu koji je pokrenut i koji se ne može vratiti na staro, a mislim da je zaista bilo riječ o jednom povijesnom trenutku koji e, će nam uistinu omogućiti da se borimo protiv klimatskih promjena i mislim da ćemo u budućnosti dijeliti to, e, taj naše pokušaje na doba prije Pariza i doba nakon Pariza. Ono što je naravno važno jest sada provesti taj povijesni sporazum. 2015. godina bila je godina pregovora i odluka. 2016. godina je godina 4 P, da tako kažemo. Što pod time mislim? Prvo, P je proces. Proces potpisivanja i ratifikacije sporazuma. 22. travnja u Njujorku, u Ujedinjenim narodima, e, biće održano um, bit će održan sastanak na kojem će se zapravo pokrenuti potpisivanje ratifikacija sporazuma nakon što se ratificira sporazum moći će se provoditi ciljevi iz njega važno je da 55% zemalja ratificira sporazum kako bi se u e, uistinu moglo krenuti s njegovom provedbom europska unija je bila jedna od prva koja je u e, uh, 2015. godine objavila svoje ciljeve i na taj način je e, i potpisivanjem odnosno najavljivanjem namjere da potpiše već 22. travnja sporazum najavila da je spremna prednjačiti u tome to je prvo P. Drugo P tiče se provođenja odluke koja prati sporazum. U prosincu su zapravo udarena temeljna načela. Sada se radi o tome da se riječi provedu u djelo u svibnju u Bonu prva skupina, radna skupina zadužena za provedbu održat će svoj sastanak. Želimo prvenstveno imati zajedničku eh, definiciju financiranja borbe protiv klimatskih promjena. Želimo također zapravo točno znati što podrazumijeva 15-godišnja revizija eh, sporazuma i naravno ja ću također biti prisutan na tom sastanku. Treće, P tiče se razdoblja e, pred e, sporazuma. Radi se zapravo o tome da će u razdoblju od e, početka od koje prethodi potpisivanju sporazuma pa sve do 2020. godine trebati pozorno pratiti kako se stvari razvijaju i taj proces praćenja treba ćemo uključiti nevladine udruge i druge aktere. Um, Indijski premijer koji zapravo je na čelu skupine koja uključuje zapravo sve države koje se nalaze u tom dijelu hemisfere kao i Barack Obama koji pak zastupa e, zapadni svijet um, govorili su također o tome da je važno imati rani sustav upozoravanja e, koji će omogućiti da se zajamče e, određeni kriteriji temeljem kojih će se moći predvidjeti prirodne katastrofe radi se zapravo o sistemu koji se naziva cruz i e, koji među ostalim predviđa i preuzimanje određenih financijskih obveza. Među ostalim to uključuje i obveze koje bi trebale biti isplaćene afričkim državama. Upravo to je ono što će nam omogućiti da od 2016. godine radimo na provedbi onoga što je dogovoreno. I posljednji P odnosi se na eh, partnerstvo s našim marokanskim prijateljima i eh, sastanak u Marakešu. Naime, oni su s nama intenzivno surađivali kako bismo pripremili sastanak u Parizu, a u studenom ćemo se s našim prijateljima sastati u Marakešu, kao i sa čitavim nizom odgovornih osoba na međunarodnoj razini. Očekujemo da ćemo u skladu s metodom koja je dogovorena u e, Parizu održati čitav niz sastanaka sa onima koje zanima ovaj problem, sa vladinim i nevladinim akterima. Dakle, radi se o povijesnom dogovoru za koji je potrebno odraditi određene stvari. Treba uzeti u obzir čitav niz područja, prvenstveno prvenstveno pomorski promet. E, ako se sjećate, e, trebalo bi pripremiti 2016. godine e, protokol koji bi zapravo bio dodatak protokolu iz Montreala vezano uz smanjivanje emisija u pomorskom prometu. Niti jedan od pregovora do kojih je došlo u drugim različitim okvirima nije ostvario takav uspjeh kao to što bio slučaj sa dogovorom u Parizu i upravo zahvaljujući tome imat ćemo prilike ostvariti rezultate u tom važnom području. Dame i gospodo, COP21 stvorio je jedan obećavajući kontekst. Ja sam uvjeren da Europska unija e, namjerava e, provoditi obveze koje je preuzela i naravno za to nam treba čitav niz inicijativa. Prva inicijativa je ratifikacija amandmana iz Dohe od strane Europske unije za drugo ciljno razdoblje vezano uz protokol iz Kijota. Druga inicijativa tiče se provedbe od strane Europske unije obveze preuzete za razdoblje do 2030. godine vezano uz smanjivanje emisija. Prvenstveno to uh, uključuje reformu sustava um, trgovanja emisijama stakleničkih plinova. Uh, isto tako povećanje efikasnosti, energetske efikasnosti u području poljoprivrede, um, um, zgradarstva i tako dalje. Također, vrlo je važno da imamo na umu da za to zapravo treba intenzivno raditi na reformi direktive o ETS-u. Treća stvar tiče se naravno energetske reforme u samoj Europskoj uniji, tijekom koje trebamo inzistirati na otvaranju zelenih radnih mjesta. Naime, e, ekološka tranzicija nije samo obveza, to je ujedno i nevjerojatna prilika. 2016. godine ćemo e, polako krenuti u ostvarivanju tih važnih ciljeva. Mislim da ćemo moći snažiti naše e, opcije u području e, obnovljivih izvora energije. Ja naravno računam na Europski parlament da će nam pomoći da ostvarimo brzi napredak u uspostavljanju zakonskog okvira koji će to omogućiti. Europska unija je, kada se radi o klimatskim promjenama i borbi protiv klimatskih promjena, na prvome mjestu, na vodećem mjestu. I upravo je važno da možemo imati e, stručna znanja, financijska sredstva na raspolaganju i tehnološke inovacije koje će nam omogućiti da idemo u smjeru e, kojim želimo ići. Naravno, e, ovo o čemu sam govorio nije i e, konačni korak koji ćemo poduzeti. To je tek početak. Europska unija preuzima nevjerojatnu odgovornost. Europski parlament u tom procesu preuzimanja odgovornosti i provedbe o praksi igra vrlo važnu ulogu. Gospodine predsjedniče, želio bih također istaknuti jednu stvar koja se često ne spominje, a ja je smatram značajnom. Sporazum iz Pariza ne tiče se samo klime i klimatskih promjena. Tiče se općenito zaštite okolišta, bioraznolikosti, sigurnosti javnog zdravstva, e, sigurnosti opskrbe prehrambenim proizvodima. Međutim, i želim posebno staviti naglasak na to, radi se o sporazumu koji se tiče sigurnosti i mira. I mislim da je to vrlo važan pokušaj da se te stvari osiguraju. I sami znate da nedostatak pitke vode i hrane može u konačnici rezultirati snažnim migracijama koje se pak mogu nepovoljno odraziti na klimatske promjene. E, u klimatskim uvjetima koje se ne može kontrolirati e, u konačnici se možemo samo nadati općem sukobu. E, upravo to je ono što želimo spriječiti. Ako se usredotočimo na niskougljično gospodarstvo i na obnovljive izvore energija, to je nešto čemu sporazum od 12. prosinca može samo doprinijeti, osigurat ćemo mir i za sadašnje i za buduće generacije. U našem prilično kaotičnom, nesigurnom i opasnom svijetu taj doprinos međunarodnoj sigurnosti svakako je vrlo važan element Pariškog sporazuma. Europa je na taj način preuzela obveze i u njemu će u potpunosti sudjelovati. Hvala. Hvala lijepo gospodine ministre, a sada Riječ ima u ime kluba zastupnika Pučana gospodin Lize, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče parlamenta, drage kolegice i kolege. Ja bih želio sad prvo čestitati ministru vanjskih poslova gospodinu Lorenu Fabiusu. Dakle, ovo je zapravo vaš angažman je bio jedan od jedan od ključnih elemenata koji je doveo do uspjeha konferencije u Parizu. To ste stvarno odlično odradili i svo svoje znanje i svo svoju političku težinu ste pritom uložili u te napore. Međutim, zahvaljujem usput i što ste se kod povjereni, kao što si naš predsjednik zahvalio povjereniku Kaneti. I drago mi je da je čak i moj kolega iz Zelenih, Basaskat, nije drugčije mogao, nego povjerenika Kanetu u prosincu pohvaliti na svemu ovom što je postignuto. A pritom se sjećam svih onih vremena kad smo imali puno sukoba i kad se to nije tako dobro objedinjivalo, ali vidim da je sada naš povjerenik isto tako odradio jedan sjajan posao koji je pokazao uspjeh u Parizu. I slažem se, gospodine ministre Fabius, da ovaj sporazum koji je postignut ima jednu posebnu važnost, ne samo glede suzbijanja posljedica klimatskih E, promjena, nego i po cijeli svijet i s obzirom na sve ono što se dogodilo na nemirnoj godini 2015. na čitavom svijetu. Vi ste uspjeli postići jedan sporazum gdje su se dijelom zemlje koje su čak u ratu jedna s drugom e, postigle usuglašenje da nešto učine. Dakle, više od 190 država se obvezalo kako će smanjiti emisije štetnih plinova i kako idu prema ugljičnoj neutralnosti i tu su zaista svi za stol i potpisali, i postigli suglasnost. Dakle, to je veliki uspjeh. Međutim, s druge strane, skeptičan sam glede ovog cilja od smanjenja od 1,5%. Naime, kad pogledamo ono što su pojedine države preuzele kao obvezu u Parizu, vidimo da zapravo to što su preuzeli kao obvezu nije dovoljno ni da se smanji onih 2%. I naravno čak sam skeptičan i za 1,5%. I mislim da bi trebali postići prvo nešto pa onda govoriti o poštravanju toga i većim ciljevima. Mislim da trebamo ići korak po korak. Što se tiče zračnog prometa, tu bi Europa bila volila da su već u Parizu postigle nekakve e, obvezujuće stvari da se tu u zračnom prometu da su sve korporacije i sve zemlje to po, snosile i dakle sudjelovala o tome, ali nadamo se da će i tu biti više učinjeno uskoro. Sada vas želim zamoliti da vi u vašoj vladi, kao što smo mi to i u drugim zemljama učinili, da vi dakle upozorite vaše vlade da postoji jedno europsko zakonodavstvo. I ako je cilj IKEA, dakle e, Međunarodna organizacija za civilni promet, ako nije u stanju postići jedno smanjenje emisija štetnih plinova, onda mislim da cijelo naše zakonodavstvo za međunarodni zračni promet stupa na snagu i tada ćemo biti zaista vjerodostojni jer si drugo ne možemo priuštiti. Ne može se dogoditi da svi ostali moraju vrlo ambiciozne ciljeve primijeniti. Evo ja sam govorio sa ljudima iz čelične industrije i ostalih sektora gdje su ciljevi vrlo, vrlo ambiciozni i dakle gdje se oni moraju pridržavati toga da ispune te ciljeve. Ne može se dogoditi da onda imamo jedan sektor kao što je civilni zračni promet na kojem, kojem to ne vrijedi. Ne možemo zato sve druge sektore previše opteriti da bi oni mogli funkcionirati. U tom smislu se nadam da ćemo nastaviti našu uspješnu suradnju suradnju, iako se bojim da će to biti jedan vrlo, vrlo težak dio posla koji stoji pred nama, pogotovo kad je zračni promet u pitanju. Hvala gospodine Lize, za socijaldemokrate govori sad zastupnica Van Brent. Hvala gospodine. Hvala lijepa i dobrodošli u Europski parlament. Na samome početku to nije pretjerano originalno, dozvolite da vam čestitam u ime kluba zastupnika na izvrsno obavljenom poslu e, predsjedanjem Kopom 21 priprema i sama provedba bila je briljantna, izvanredna i to se vidi po rezultatima. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem i vama gospodine povjereniče zato što je komisija preuzela vrlo važnu ulogu. Uspjeli ste održati visoku razinu ambicija Uspjeli ste sagraditi mostove prema različitim e, koalicijama e, koje su dale svoju podršku i dali ste podršku francuskom predsjedanju i možda je upravo ta kombinacija razlog zbog kojeg je došlo do sklapanja sporazuma. Dakle, ne možemo nikako precijeniti vašu ulogu u tom procesu. Prvi puta zaista su gotovo sve svjetske države kako e, razvijenog svijeta, tako i države u razvoju sudjelovale i preuzele obvezu da će poduzeti potrebne mjere kako bi se borile protiv klimatskih promjena. U tom smislu Pariški sporazum je prvi univerzalni sporazum i to je od ključne važnosti za budućnost. I sami ste spomenuli e, da je godina 2015. zapravo e, u konačnici trebala biti Anus Horribilis, dakle strašna godina, problemi u Ukrajini, e, izbjeglička kriza i naravno napadi u Parizu. To su događaji zbog kojih se svijet činio podijeljenim, zbog kojih se Europa činila podijeljenom. Klimatski sporazum je zapravo od presudne važnosti u promjeni e, te, e, toj percepcije i e, Paris je, osim što je inače grad svjetla, postao i gradom nade i to je itekako ohrabrujuće. Međutim, moramo također priznati da e, uspjeh nije postignut u svim područjima. E, brodarska industrija i avioindustrija zapravo su konkretni primjeri područja u kojima taj uspjeh nije postignut. Situacija u tim područjima u tim industrijskim granama je zapravo vrlo ozbiljna i emisije iz tih e, industrijskih grana mogu se zapravo usporediti sa situacijom odnosno kombiniranim emisijama Njemačke i Sjeverne Koreje. Očekuje se da će doći do porasta od 270% što je zaista e, vrlo velika brojka. Pitanje koje se postavlja je na koji način ćemo se u budućnosti nositi s time, kako ćemo se pobrinuti da ta dva vrlo važna sektora budu sastavnim dijelom buduće provedbe. Što se tiče e, razine dogovora ne slažem se s kolegom iz EPP-a. Mislim da je zapravo ovaj cilj od 1,5 stupnja Celzija vrlo važan. Mislim da to možemo i moramo postići. I to zapravo e, pokazuje da ne možemo činiti e, korak natrag, ne možemo gledati u prošlost. E, želimo sporazum ne samo na papiru. Ako želimo uspjeti, taj sporazum treba provesti. I upravo zbog toga, i tu gledam povjerenika, trebamo biti još ambiciozniji nego što su bile, bili ciljevi koje smo postavili do sada. Imamo ciljeve za 2020. i 2030. godinu. I također smo bili svjesni činjenice da nakon izračuna IPCC-a moramo neke stvari možda malo ublažiti. Imali smo cilj od 80% za 2050. godinu, a sada zapravo želimo postići pad od 95% do 2050. godine. E, mislim da se možemo pokazati drugima i e, pozvati se na održane obveze pred drugima samo ako provodimo obveze, ispunjavamo obveze koje smo sami preuzeli. A to je nešto što svakako treba učiniti i prije revizije e, trenutačnog zakonskog okvira, kao što je to već ranije spomenuto, konkretno danje primjene revizije okvira za sustav trgovanja emisijama Europske unije. Gospodine Fabius, zaključno željela bih reći da smo vam jako zahvalni zahvalni na obavljenom poslu. Kao što sam rekla ranije, mnogo nas toga još uvijek čeka u Europskoj uniji i e, vi niste zapravo samo predsjednik Kopa 21, već i ministar vanjskih poslova vrlo važne države članice, tako da imate moralnu obvezu kao i svi mi ostali da e, preuzetu obvezu u istinu provedete u djelo i računamo da ćete to i učiniti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo, gospođo Van Brent. A sada riječ ima gospodin Duncan u ime EKR-a. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, hvala vam lijepo, gospodine ministre. Doista, to je jedan nevjerojatan, izuzetan, ogroman rezultat koji ste postigli u Parizu. I sad imam jedan dojam da je nakon toga, nakon kao kad ste recimo se previše slavili čitavu noć i onda postali mamorni, onda su se ljudi, mnogi ljudi probudili nakon toga i zapravo pomislili šta su oni potpisali tijekom konferencije noć prije. Neke stvari od toga su zaista nevjerojatne. Neke od stvari imaju čak neki neobičnu formulaciju, a isto tako su puno čudnih tvitova je postano. I doista smo otkrili da je taj cijeli sporazum, jedan nevjerojatan hrabar i odvažan, čak neki puta drsko postavljajući svoje ciljeve, kad govorimo o onih 1,5% koje moramo smanjiti. Ali što god da se događa, mi ne smijemo izgubiti iz vida pravac koji moramo ići. I sad potpuno sve ove ambicije koje je Europa iznijela do sada i mogućnosti pokazuje eventualno 70% vjerojatnosti da će otvariti ciljeve koje su oni postavili i mislim da će se morati ambiciozni ciljevi malo smanjiti. U svakom slučaju hvala lijepo gospodinu Kanetik na svemu ono što je donio iz Pariza, to su ogromne stvari, ali to su ozbiljni izazovi s kojima se mi moramo s time nositi i vidjeti kako ćemo uspjeti ambicionirane stvari postići. U svakom slučaju još jedan čestitke na izuzetnim rezultatima. Hvala lijepo gospodine Dankana za liberale. Ima sada riječ gospodin Gerbrandi. Hvala lijepo predsjedniče. Dozvolite da ja na početku zahvalim gospodinu ministru Fabiusu na njegovoj izvanrednoj ulozi, nadmoćnoj ulozi koju je odigrao u Parizu u postizanju tog sporazuma kojeg možemo ozbiljno nazvati povijesnim sporazumom koji je dao potpuno jasan signal da je svijet krenuo na jedan način koji se više ne može ni u kom slučaju transformirati i vratiti na staro putem prema jednoj ekonomiji koja će biti nisko ugljična. Međutim, znamo da je sada taj sporazum na papiru i ne smijemo, e, ne nikada zaboraviti koliko je važan taj papirnati sporazum jer ne smijemo ga pocijeniti jer znamo da je on jako bitan da bi se uopće moglo krenuti u akcije na terenu. A kad govorimo o konkretnim akcijama i operativnosti na terenu, tu se slažem sa gospodinom Lizom koji je govorio mi doista moramo učiniti više nego što smo mi dogovorili u Parizu, ali moše ambicije su i veće od 2%, odnosno 2 stupnja koje gospodin Lize sumnja. E sada da kažemo, mi imamo naravno politike Evropske unije koje su već počele djelovati, ali još uvijek ima stvari koje su nam izmakle našim politikama i našim mogućnostima. Što je sa prebacivanjem kvota za emisije ugljika na drugom mjestu, takozvano curenje ugljika? Što ćemo sada s njim učiniti nakon ovog sporazuma? I što je sa onim ciljevima za 2020, 30 i 50 s obzirom na našu glavnu referentnu vrijednost od 5 stupnjeva? I sada mislim, moram pitati gospodina Fabiusa šta on misli da li Evropska unija treba doista pojačati svoje napore. I na kraju da govorimo o konkurentnosti, gospodine ministre. Jer ako je jedna stvar Pariški sporazum pokazao i objasnio našem spor gospodarstvu, to je onda to da će niskougljično gospodarstvo biti znatno konkurentnije od visokougljičnog. A to je upravo jedna ključna spoznaja. Da vam dam samo jedan primjer. Mi smo imali na Stundarskoj burzi, smo doživjeli da je jedna poduzeće koje je vodilo u održivosti, a to je Unilever, postalo daleko vrijednije od e, korporacije koja je prije toga bila jedna od najvažnijih, a to je Royal Dutch Shell, dakle jedan petrokemijski koncern i to nije bila sasvim sigurno samo slučajnost. E doista kad govorimo o konkurentnosti, ja sam tu malo zabrinut. Jer, gospodine ministre, vidite, Evropska unija malo gubi svoju vodeću poziciju, zapravo zaostaje upravo u svom tehnologijama, održivim tehnologijama budućnosti. Prema tome, zar ne mislite da bi zaista Evropska unija trebala pojačati svoje napore da postigne niskougljično gospodarstvo i da to naravno poprati znanstvenim e, razvojem? Hvala lijepo, gospodine Gabrandi, a sada gospođa Mine za Ujedinjenu ljevicu. Izvolite. Ministre Fabius, puno vam hvala što ste došli u Strasbourg na plenarnu sjednicu Europskog parlamenta. Ja vam prije još nisam mogla i osobno čestitati na rezultatima postignutim na klimatskoj konferenciji u Parizu. A evo to sad činim. Ali vi vjerojatno znate za Billie Holiday i znate njenu čuvenu pjesmu i stihove da ono što je teško to radimo, obavljamo odmah, a ono što je nemoguće to ćemo malo sporije, polakše napasti i odraditi. Dakle, ono što je teško to smo već odradili, a ono što je nemoguće to ćemo sad polako se s tim suočavati, a to je kompletno izbacivanje fosilnih grijanja, energenata koje odatle potiču, veća energetska učinkovitost, održivost, bolje izolacija stanova i sve tako malim velikim koracima na kojima će raditi zemlje članice. Dakle, niska cijena nafte je jedan od razloga zbog kojeg bi trebali, zbog kojeg se kupuje jako puno fosilnog goriva, ali to moramo se protiv toga postaviti, moramo to ograničiti. Međutim, budimo otvoreni, budimo razumni. Mi znamo da pod nizozemskim predsjedanjem Europske unije teško da ćemo u tome moći u idućih pet mjeseci bitno nešto postići. Mi smo se razgovarali s našim predstavnicima nizozemskog predsjedništva i vidimo da se tu neće puno raditi upravo na tome. Više će se stavljati, više akcentirati centar će predsjedanje staviti na razvoj unutarnjeg tržišta. Ali mi ne bi smjeli zaostajati jer da ostanemo u vrhu za razvoj održivih tehnologija budućnosti moramo stalno raditi, prema tome tu moramo dati tempo. Vi ćete i predvoditi konferenciju 2016. u Marakešu. I ja vas doista podržavam da ono nemoguće ostvarite. 2015. je bila godina pregovora i zaključaka. 2016. mora postati godinom provedbe tih sporazuma, provedbe dogovora i akcije. Naša diplomacija mora se mobilizirati i ostati vrlo jaka. Nadam se da ćete nizozemsko predsjedanje involvirati u ovaj vrlo ambiciozni program koji je pred vama na stolu. Hvala. A sada u ime zelenih imam zastupnik Žador Gospodine ministre, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Hvala vam. Trebali ste biti tu e, kada smo glasovali za vrijeme plenarnog e, zasjedanja kada je bio ovdje mnogo veći broj zastupnika kako bi svi zastupnici mogli čuti ovu raspravu. Svi su vam čestitali i s pravom na tome i vama i vašem timu za odlično određen posao u Parizu. I ja se nadam da ćete sljedećem predsjedniku uspjeti prenijeti osnovne ideje vezane uz kvalitetu predsjedanja kopom zato što mislim da je i način predsjedanja ovom konferencijom bio inovativan. Kada se radi o e, konferenciji vi ste itekako e, bili za to da Francuska e, predstavi svoju kandidaturu i da bude domaćinom ove konferencije. Mislim da je to i vama omogućilo da zaista živite jedan od najvažnijih trenutaka svoje karijere. Sporazum koji među ostalim uključuje dakle i određena ograničenja, ali nedovoljno snaža vezana uz korištenje fosilnih govora je zapravo relativno slab. Moramo to priznati i isto tako zapravo počiva na krugu koji bi nas trebao dovesti do smanjenja od tri stupnja i kasnije do jedan i E, stupnja da bismo se iz začaranog kruga prebacili zapravo na krug pozitivnih efekata moramo se uistinu pokrenuti kada pogledamo kakva je situacija i što možemo učiniti možemo vidjeti već sada da na primjer energija koja se proizvodi iz fotonaponskih ćelija zapravo je mnogo konkurentniji način proizvodnje energije nego što je to slučaj primjerice e, dobivanje energije korištenjem fosilnih goriva i slično. Izuzetno je važno da krenemo u progresivna ulaganja vezano uz obnovljive izvore energije. Što više možemo vidjeti da to nije slučaj. 2015. godine eh, inovacije, odnosno ulaganja u obnovljive izvore energije smanjena su za 50%. Bas Eckhout eh, jutros je govorio upravo o tome da tijekom e, predstavljanja prioriteta nizozemskog predsjedništva nije bila spomenuta niti jedna jedina riječ vezana uz klimu, niti jedna jedina rečenica gospodo. I ja zato mislim da ovaj krug pozitivnih učinaka koji bi trebao uključivati vlade, nevladine udruge, poduzeća i ostale aktere jednostavno neće zaživjeti ako se e, stvari ne promijene. Imate ogromnu odgovornost, na povjereniku je ogromna e, odgovornost da se zapravo promijeni atmosfera u vijeću. Čeka nas važan sastanak sa vijećem E, povjerenik zna jako dobro da da bismo ostvarili ovaj cilj od 1,5 moramo itekako promijeniti naše ciljeve. 2030. godine moramo imati pročišćeno tržište ugljika. Trebamo e, biti na putu e, provođenja ciljeva koji se odnose na zelenu energiju i to bi trebalo biti sastavnim dijelom naših gospodarskih ciljeva. Gospodine Fabius, vidimo da je zapravo došlo do kretanja zaista u smjeru pada investicija eh, u borbu protiv klimatskih promjena. Kada vidimo na što su spremne eh, financijske institucije i banke dati novac, eh, možete vidjeti da zelena tehnologija nije među tim područjima. Stvari treba promijenuti prije sastanka u Marakešu kako bismo bili na dobrom putu. Hvala. Za e Hvala gospodine predsjedniče, hvala ministre što ste došli ovdje i za vaš posao koji ste obavili u Parizu. E, svi smo cijenili taj posao. Ovaj sporazum je naravno kompromis jer smo imali 195 e, zemalja oko stola pa nije moglo biti drugačije i kao svaki kompromis ima i pozitivnih strana kao što ste vi rekli i kolege, a ima i nekih e, negativnih stvari oko kojih, na koje bi se htio e, usredotočiti. Trebalo bi nestati ova riječ, riječ e, koja kaže da treba postići ravnoteže između stakleničkih plinova i atrofijskih plinova. Zato mislim da i te negativne strane mogu ravnotežiti ove pozitivne strane. Mi imamo jedan alibi koji e, želi koristiti napredne tehnologije i e, tlo. Tehnologije su vrlo bitne, ali su vrlo skupe i u eksperimentalnoj fazi i ne znamo je li one funkcioniraju Željeli bismo znati koji je stvarni kapacitet provedbe ovih e, tehnologija negativnih emisija i koje će mjere poduzeti vlade kako bi olakšale taj proces. S druge strane imamo tržište, tržište ETS-a e, koji ne uspijeva nikako stimulira, stimulirati ulaganja u nove tehnologije i zato e, tu postoje i financijske špekulacije i prijevere. Dakle, mi se pomalo brinemo zbog kašnjenja koji će e, taj sporazum prouzročiti u provedbu drugih europskih politika, kao što su e, mjere štedije i e, energetske učinkovitosti. I zato moramo uzeti u obzir stvarnost, inače ćemo e, previše kasniti sa provedbom. Članak 12 je dobar, ali treba ga odlučno provoditi i trebamo e, nešto mjere koje su usmjerene prema građanima i prema lokalnim e, jedinicama. Moramo znati o čemu se radi i što igramo jer nema više vremena za igru. Hvala gospodin Stuger sada. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Evo, prošlog tjedna se u Njemačkoj počelo govoriti o onom što je zapravo već svima poznato. Naime, da su mediji de facto predvođeni vodećom političkom elitom koja im diktira i kaže što i kako trebaju raditi. Kad govorimo o izbjegličkoj krizi i klimatskim promjenama zapravo imamo stalno projekciju pred nama jedne kompletne katastrofe svjetske, jedne kataklizme da pače. Zapravo je to, imamo onda sad imamo najnoviji pojam, a to su klimatske izbjeglice. I to je de facto jedan vrlo, vrlo manipulativni pojam. Imamo jedan propagandni motor koji tu radi i pitanje je zapravo na čiju korist. Posljedice te takozvanog klimatskih izbjeglica i njihovo kretanja i klimatskog izbjeglištva je bilo to da se zapravo pobrinuo samo za jedno veliko zagrijavanje u Kelnu i nekim tim gradovima, a s druge strane velikim hlađanjem za izbjeglice i njihovu humanitarnu krizu. A zbog toga nismo ni malo sretni. A sada govori zastupnik Balco bez, kluba, bez pripadnosti jednom klubu zastupnika. Hvala lijepo, predsjedaniče. 15. prosinca Europski parlament je vodio jednu vrlo, vrlo detaljiranu raspravu o rezultatima konferencije u Parizu i zašto se moramo ponovno baviti tom temom. Očito zato da bi parlament mogao zahvaliti gospodinu Fabiusu. Svi zapravo misle da je to jako lijepo i da je sve divno što je tamo postignuto, ali postoje neka pitanja na koje nije nađen odgovor. Koja je težina tih obećanja koje su data u Parizu? Što će se dogoditi ako recimo na izborima 2016. u SAD-u dobije republikanski kandidat i znamo da njima klimatska teme i klimatski problemi nisu nekakav veliki prioritet na njihovom popisu tema za njihovu vladavinu. znamo da im je Kyoto protokol isto tako nikad nije bio blizak. Prema tome šta će se onda dogoditi glede klimatskih promjena i da li šta će se događati, da li će recimo šta će biti sa Kinom, da li to znači da recimo Mađarska koja je jedna članica Europske unije treba podržavati Kinu kao drugo najvećeg da kažemo proizvođača svih štetnih emisija općenito najutjecajnijih sa svojim gospodarstvom po klimatske promjene i kako će to izgledati. Hvala vam lijepo. A sada na kraju riječima ponovno gospodin ministar Fabius na samom kraju. Izvolite ministre. Monsieur le Président, euh, Euh. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, hvala vam na napomenama, hvala vam na komentarima i pitanjima, hvala svima koji su se javili za riječ. Gospodine predsjedniče, želio sam vam reći da nakon što sam čuo sve ovo, spreman sam doći ovamo svakog dana, jer zaista se radilo o jednoj nisci komplimenata, no da se vratimo ozbiljnim stvarima. Što se tiče komplimenata koje ste dali povjereniku Kanjetu, mislim da su oni zaista opravdani, ali što se tiče komplimenata danih francuskoj diplomaciji, tu je situacija možda manje jasna i nijansiranija, ali na to ću se vratiti kasnije. Na početku nekoliko riječi vezano uz ovih 1,5 stupnja, 2 stupnja i tako dalje. Ono što smatram sjajnim i što su zapravo svi priznali ovom sporazumu jest sljedeće. Činjenica jest da se lako moglo dogoditi da se ne dogovorimo. Imali smo prilike vidjeti da, eh, kao što kažemo mi u Kedorseju, u Ministarstvu vanjskih poslova, eh, prijašnje konferencije bile su ne sasvim uspješne, da tako kažemo, i ova također mogla je ne uspjeti. I vrlo često govorili smo o nekakvoj minimalnoj razini ambicija. Naravno, moramo biti iskreni kada se radi o ovom sporazumu. Eh, nije sve postignuto. Ali doći do sporazuma sa 195 zemalja, a da se nitko nije otvoreno usprotivio, to je zaista sjajno. E, to je ono što je pravi uspjeh Pariza, to je ono što je odraz naših ambicija. Što se tiče ovih dva stupnja, jedan i pol stupnja, imali ste sami prilike vidjeti da je to e, bio predmet e, opsežnih rasprava i formulacije koje se koriste za svaku neki od tih ciljeva nisu posve jednake. E, imali smo zapravo prilike vidjeti posebice nakon što sam razgovarao sa predsjedateljem G20 i tako doći i do dogovora oko ovih dva stupnja. Imali smo prilike čuti da su posebice mali otoci i njihovi predstavnici bili vrlo glasni i rekli su da ako se ne uzme u obzir ovih 1,5 stupnja, ako ne napišete 1,5 stupanj, jednostavno nam kažete da mi više ne postojimo. Dakle, ne radi se samo o tome možemo li živjeti bolje. Ovdje se radi o pitanju života ili smrti. Ako se ne upiše to kao cilju sporazuma, mi jednostavno više nećemo postojati. Također, e, bilo je i zemalja koje se nisu spontano odmah složile sa ovim ciljem od 1,5 stupnja. Danas kad na neki način podvučemo crtu možemo vidjeti da zapravo idemo prema ostvarivanju cilja od tri stupnja, ali možda ne brzinom koju bismo to željeli. Naime, možemo vidjeti da se zapravo radi o dosta dalekom obzoru. Mi zapravo trebamo ići prema e, tri stupnja, pa onda prema dva stupnja i onda doći na jedan i pol stupanj. I sve to je zapravo jedan put na kojem postoje e, određene prekretnice i koji treba slodavati u fazama. Ja moram priznati da na samome početku kad sam se počeo me baviti nisam baš bio najveći stručnjak na svijetu što se tiče klimatskih pitanja, ali zaista sam se zadubio u temu i duboko sam uvjeren da će doći do značajnih tehnoloških promjena da će doći do promjena u financijskoj hijerarhiji energenata i da će ona biti u potpunosti različita od onoga s čime se susrećemo danas. Možete im već vidjeti da je u nekim situacijama sasvim jasno kada se zbroje neizravni i izravni troškovi e, da su obnovljivi izvori energije zapravo jeftiniji nego e, primjerice energenti koji više zagađuju kao što je slučaj primjerice s ugljenom. Ono što je bilo važno jest da stvari u sporazumu ne budu kontradiktorne, već komplementarne i upravo tu se skriva veliki uspjeh ovog sporazuma. Što se tiče pomorskog i aviosektora, želim reći sljedeće. Da, E, Europska unija je bila među onima koji su e, svakako željeli da se ti sektori spomenu u sporazumu. No, znate i sami da postoji mehanizam, mehanizam konsenzusa koji se primjenjuje. I vrlo brzo naše ideje naišle su zaista na snažno protivljenje posebice zemalja u razvoju i zaljevskih zemalja. I upravo zato konsenzus o ovoj temi nije mogao biti postignut to nije nikakva prepreka tome da e, dvije međunarodne organizacije koje su nadležne dakle međunarodna pomorska organizacija i međunarodna organizacija za civilno zakoplovstvo poduzimaju mjere i surađuju sa svima onima koji su na to spremni kako bi se određene mjere poduzele i kako bi došlo do e, postizanja ciljeva koje želimo Dakle, ono što je važno je za početak e, poduzeti mjere koje će omogućiti da se razina emisija stabilizira u aviosektoru do 2020. godine, nakon čega bi se trebala početi smanjivati. Za te stvari potrebne su naravno kompromisi. Kada govorimo o pomorskom sektoru, e, rasprava nije tako daleko odmakla, ali poštivanje ciljeva koji se nalaze u sporazumu u Parizu vrlo je važno, e, posebice se o tome govori unutar Međunarodne pomorske organizacije, E, što se tiče razine emisija, e, važno je u tome sektoru uspostaviti jedan sustav mjerenja emisija na globalnoj razini. Međutim, imate pravo, kada pogledamo e, koji postotak emisije stakleničkih plinova otpada na ove dva sektora, situacija nije onakva kakvu bismo željeli, međutim, ipak je ostvaren napredak. A sada nekoliko riječi o niskougličnoj ekonomiji, konkurentnosti i tako dalje. To je apsolutno središnje pitanje nema znaka suprotnosti između konkurentnosti i smanjivanja e, emisija stakleničkih plinova. E, to je prilika za otvaranje zelenih resta, za to je potrebna određena preobrazba. Međutim, ja sam apsolutno uvjeren da konkurentnost ne samo zemalja kao što je naša, već općenito globalna konkurentnost jest nešto što treba ići ruku pod ruku sa ostvarivanjem napretka u području postizanja niskougljičnog gospodarstva. Što se tiče gospodina Žadoa i pitanja koje je postavio vezano uz investicije, odnosno pad investicija u e, zelenu energiju. Već ste imali prilike vidjeti da i izvan okvira javnih e, investicija koje su vrlo važne dolazi do određenih promjena u privatnom sektoru i e, mislim da je to dobra promjena. Kao prvo, čini mi se da je nužno da zemlje polako smanjuju subvencije za određena goriva u svibnju 2013. godine donesena je odluka vezana uz to. Francuska se zalagala za vrlo ambiciozne ciljeve e, posebice kada se radi o termoelektranama na ugljen. E, iskoristilo se to što su cijene nafte bile niske znate i sami da zapravo postoje određene stvari koje mi iz razvijenih zemalja zapravo pripisujemo zemljama u razvoju ali isto tako e, znate da zapravo e, sredstva koja se odvajaju na godišnjoj razini prelaze više od petsto milijardi eura gospodine žado mislim da treba poticati aktere u privatnom sektoru da ne ulažu štoviše da manje ulažu u one sektore u kojima je potrošnja ugljena i sličnih energenata izuzetno visoka E, norveški e, fond za investicije naime dao je vrlo jasnu uputu da se treba deinvestirati e, u takvu vrstu energenata a isto tako središnja banka ujedinjene kraljevine također je predvidjela da će doći do pucanja toga mjehura vezanog uz energente koji najviše zagađuju kada govorimo o privatnom sektoru, mislim da od e, središnjih e, banaka možemo tražiti da od nadalje sustavno uzimaju u obzir klimatske rizike i da učine obveznim objavu rezultata studije o ugljičnom otisku. Paralelno s time treba se stalno truditi da se ulaže u obnovljive izvore energije Um, Europska unija ima instrumente, tu je Junckerov fond, postoje drugi projekti koji se mogu koristiti i meni se čini da se sredstva iz tih fondova mogu mobilizirati. U Ožeku će se održati sastanak Europskog vijeća i mislim da će komisija pred tim Europskim vijećem zapravo e, iznijeti svoju procjenu mjera provedbe e, sporazuma cop COP21 iz Pariza. I zaključno, želim zahvaliti na komplimentima e, koje ste dali francuskom predsjedanju konferencijom. Želim naglasiti e, i ulogu luksemburškog predsjedništva i ulogu povjerenika Kanjeta. Tu nemam apsolutno nikakve zadrške. Što se pak tiče francuske diplomacije, e, iako moram priznati da sam se čak i malo zasramio slušajući sve vaše komplimente jer ipak moramo zadržati određenu razinu skromnosti a i sami znate da su francuzi poznati po skromnosti ja sam sam odraz toga ipak moram iskreno reći da naša uloga moja uloga je bila jednostavno dati prednost eh, odnosno na diplomatski način E, prenijeti u praksu e, to što su se zvijezdane konstelacije posložile kako treba. 2015. godina bila je najtoplija ikad, imali smo čitav niz prirodnih katastrofa i javno mnjenje je toga postalo svjesno. I ta katastrofalna situacija je e, imala i dobru stranu, ako smijem tako reći. Naime, učinila je jasnijim činjenicu da treba postići sporazum i to je naravno nešto čemu je pogodovalo i e, povećanje razine svijesti u javnosti o tome to je možemo reći prvi planet u toj konstelaciji e, koja nam je pomogla drugi planet drugi element u toj konstelaciji i u zvijeđu koje se posložilo kako treba su zapravo e, znanstveni argumenti znanstveni argumenti koji su neoborivo dokazali da postoji opasnost od globalnog zatopljenja kao što znate, prije nekih pet, deset godina e, većina sastanaka koji su se održavali zapravo su bili posvećeni tome da bi se ljudi svađali oko toga e, je li klimatsko zatopljenje prirodan proces ili su za to zaslužni ljudi i njihovo postupanje i uopće nije postojao dogovor oko toga. Međutim, zahvaljujući radu znanstvenika konačno je dokazano da nema nikakve sumnje da je globalno zatopljenje prijetnja i to je druga zvijezda u ovoj konstelaciji, drugi planet i treća stvar koja je bila sastavni dio zapravo stvari koje su se dobro posložile bilo je to što kina koja je, prva, po emisiji stakleničkih plinova zbog društvenih razloga zbog e, gospodarskih e, razloga i tako dalje je e, bila spremna odigrati važnu ulogu. Predsjednik Obama se angažirao snažno u tom području i naravno Europska unija kao i neke druge države. Ali Upravo to, to što se sve ovo posložilo, zapravo je omogućilo da gospodarstvo snažno prati preuzimanje obveza. Tu je bio snažan angažman ne samo poduzeća, već i nevladenih udruga, vjerskih udruga, svih drugih udruga. I upravo e, ta političko-društvena konstelacija koja se posložila kako treba donijela je novi moment u priči i upravo zato e, se i konferencija u Parizu zapravo održavala u sasvim drugačijim okolnostima od one čuvene konferencije u Kopenhagenu. Naš zadatak zajedno sa svim e, zemljama koje su sudjelovale i Europskom unijom zapravo je bio da na neki način omogućimo zbližavanje u stavovima. I na taj način zapravo došli smo do sporazuma o 29 članaka i 140 točaka. moram uz određenu dozu humora reći da eh, mi eh, zapravo uspjeh laska, ali istovremeno ne mogu tako dobro objasniti uspjeh kao što bih iznašao fantastično objašnjenje da moram objasniti zašto nismo uspjeli. U svakom slučaju moram reći da ono što smo učinili zapravo malo podsjeća na eh, to kako Kipar radi. na primjer, imate materijal mi smo imali materijal. Imali smo materijal iz različitih dijelova svijeta, iz Amerike, iz Kine, iz Europske unije, tako dalje. I sav taj materijal, sve te blokove materijala trebalo je na neki način objediniti, jer ako nema konsenzusa, nema dogovora. I trebalo je zapravo svemu tome dati formu, a da se istovremeno niti jedan dijelić tog kamenog bloka, toga materijala ne izgubi. I nastavili smo to spriječiti tako da održimo tu atmosferu transparentnosti. Evo, na kraju svog izlaganja dat ću um, um, predsjedniku Šulcu jedan mali čekić koji je postao zapravo slavnim čekićem, ali na neki način zapravo um, djelovanjem u toj atmosferi transparentnosti uspjeli smo sve to objediniti. Znamo da postoje stvari, okolnosti koje su uh, vrlo opasne, vrlo teške, vrlo složene, ali e, prvi puta, zahvaljujući trudu svih nas, uspjeli smo dobiti nešto što će omogućiti ne samo sadašnjoj generaciji, već isto tako i budućim generacijama da žive bolje. I kao što je već naglašeno u više navrata, Radi se o okolnostima s kojima se ne suočavamo svakodnevno, politički gledano, tijekom svoje karijere i ja vam zapravo svima želim zahvaliti što ste meni omogućili da funkcioniram u takvim okolnostima. Hvala. Hvala lijepo gospodine ministre. Ovime je rasprava na ovu točku.